raspravu, a sada idemo na jednominutne govore. Ima riječ kao prvi eh, gospodin Tajpek, izvolite. Gospođo Tajpek, eh, hvala predsjedavajući eh, na staru godinu u mnogim javnim prostorima u Njemačkoj Nekoliko stotina migranata provjelo je napade na naše građane. Oni su ih pokrali, napali su ih. Te su aktivnosti e, bile grozne. Policija, mediji su govorili o tim događajima. E, neke stvari su se pokušale pritajiti, identitet počinitelja se pokušao prikriti. To nije prihvatljivo u Europi, zar ne? E, naša pravila primjenjuju se na sve građane. Vladavina prava treba braniti zajedničke vrijednosti. A kad govorimo o migrantima, kad govorimo o građanima, e, bez obzira na to o komu se radi, onaj tko ne poštuje zakon mora snositi odgovornost, a posljedice e, su jednake za sve. Mi moramo poduzeti nešto, a ako budemo poduzeli prave mjere, izbjeći ćemo to da se takva kaznena djela ponove. E, situacija je rekla da kontrolira situaciju, ali možda e, se nitko nije usudio okončati ovakvu situaciju. Mislim da to nije prihvatljivo i ne možemo ostati tihi pred ovakvim događajima. Izvolite, gospođo Dančila. Hvala. Javno mnjenje u Rumunjskoj E, izrazilo je nagodovanje proteklih e, mjeseci zbog e, obitelji Bodnjaru. Djeca su odvedena od obitelji i u, to se dogodilo u Norveškoj strane socijalne službe. Zašto je ta odluka donesena, to je još uvijek nejasno. Ne postoje službene informacije o razlozima za to odvođenje. Zbog nedostatka informacija imamo i E, nedostatak djelovanja institucija koje nisu informirale javnost o tome. E, otac djece je građanin Europske unije. Ja mislim da je važno da oni i njegova obitelj imaju zaštitu Europske unije, institucija Europske unije a e, to sada provode, ne provode u toj državi. E, Europski parlament bi trebao podržati naš zahtjev za direktno uključivanje predstavnika institucija u razjašnjavanju ove situacije za dobrobit e, djece, obitelji Bodnjaru. Hvala, gospođa Futiga. Hvala. Dvije europske institucije odlučile su da Poljska e, bude e, stavljena pod lupu zbog kršenja europskih pravila. Unutarnja, unutarnji propisi koji su primijenjeni umjesto primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije. Ova ovaj postupak e, izgleda represivnim kao i dvostruki standardi u odnosu na razne države članice i u odnosu na različite vlade Poljske koje su na različit način baratele istim pitanjem. Hvala, gospodin Jakovčić. Postavljanje žilet žice na graničnoj crti između Hrvatske i Slovenije izazvalo je veliko zgraženje građana Hrvatske i Slovenije. Nerazumnoj politici suprotstavljeno je prijateljstvo i dobrosusjedstvo, suprostavljeno je igranje odbojke preko te žilet žice žica je postavljena tamo gdje nikad nitko nije prelazio granicu i gdje se nikako ne mogu očekivati migranti u istri i na kupi u gorskom kotaru. to je provokacija to je neodgovorna politika protiv europe protiv hrvatske i protiv slovenije. danas potpuno suprotno od očekivanoga ta ista žilet žica se pretvorila u veliku opasnost za život i sigurnost stanovnika pograničnih područja slovenije i hrvatske europske komisije da hitno zatraži od republike slovenije micanje ove opasne žile žice opasne za građane slovenije i hrvatske i tražimo od slovenske vlade da se urazumi i da napokon sama počne micati ovu žilet žicu zato što direktno ugrožava sigurnost građana i prirode hrvatske i slovenije. Gospodin Preda. Hvala, gospodine e, predsjedniče. U Portugalu smo e, doživljeni e, još jedan bankovni skandal koji je pokazao da sustav ima intrinzičnu sposobnost da zataška skandale milijarde e, iz javnog budžeta su u Portugale e, potrošene. E, Portugal je 2,7 milijardi uložio za zataškavanje ovog skandala i države sada štite banke, kao što je slučaj sa Santanderom, a mogli smo e, eBay Leaf banku e, staviti pod protektorat države da spriječimo katastrofu. Mislim da i Europska unija ovdje ima odgovornost i zato ćemo uputiti e, usmeno pitanje Europskoj komisiji. Hvala, gospodin Garcia. Hvala. Poduzeće Volkswagen je varalo na uređajima za mjerenje emisija i to je jedna od najvećih e, prevara e, u e, području okoliša i zdravlja i to je bila prevara u odnosu na potrošače. Samo u Španjolskoj je prodano 500 tisuća takvih vozila, a količine novca koje su vlasti izgubile nisu još izračunate, ali mislim da ovdje govorimo o milijunima. Kad se radi o Kataloniji, e, tamo su e, nastanjene e, Volkswagenove tvornice i tu su građani, odnosno čitava regija, mnogo izgubili zbog toga. Moramo izvući zaključke iz ovoga i moramo postići da oni koji su odgovorni i odgovaraju. Kredibilnost je jako važna. Hvala. Gospodin Gospodin Mah, izvolite. Zahvaljujem. Kada je Republika Češka pristupila Europskoj uniji, mnogi od mojih sugrađana, sugrađana vjerovali su da će članstvo u Europskoj uniji dovesti do smanjenja korupcije, jačanja demokracije i blagostanja u našoj zemlji. Danas svi vide e, da su se raspali ovi snim. E, I svi u Republici Češkoj mogu vidjeti da se korupcija povećala zahvaljujući sredstvima Europske unije i sada možemo vidjeti pravu nedemokratsku prirodu Europske unije i potpunu odvojenost Europske unije od onoga što u Češkoj misle i vjeruju obični građani. Osim toga, sada vidimo da ne funkcionira ni odluka o kvotama. Europski parlament je u potpunosti e, zanemaren, a Europska e, komisija nije uspjela ništa napraviti. Većina građana u Jedinoj kraljevini želi izlazak iz Europske unije i to nas ne iznenađuje. Hvala, gospodin Borgecio. Zahvaljujem. Nakon skandala i propadanja četiri lokalnih banaka, mnoge e, Mnogi su potpisi upućeni u Europskom parlamentu. Želim sada prizvati vašu pažnju i pažnju predsjednika parlamenta na potrebu da se talijanska vlada natjera na refundaciju troškova zbog e, ove prijevare jer mnogi su štediše e, uložile sve svu ušteđevinu u e, nešto što ih je čak dovelo do smrti i Nino D'Angelo je uključeno u to. Na e, to su mali štediše koji trebaju dobiti odštetu, 100% e, odštetu, zato što su im prodane vrijednosnice E, za koje su im banke rekle da su to bile sigurne vrijednosnice, a zapravo poslije to nije bilo tako. Sada se tek otkriva tko stoji iza ovih banaka, a to su mračni likovi. E, tražim od vas da uzmete u obzir ovu predstavku koju smo e, proveli u ime gospodina Luigina Danđela i njegove obitelji. Zahvaljujem gospodin Sajanopoulos. Hvala. Zahvaljujem. U Grčkoj je na vlasti Siriza i sada e, dolazi do priljeva kapitala u sustav osiguranja. Međutim, e, vlada ne preuzima potrebnu odgovornost. Oni koji su zaposleni, žene, mladi, poljoprivrednici, svi će oni e, vjerojatno na koncu dobiti vrlo male mirovine ali ono što je očito u ovom trenutku važno je opstanak osiguravajućih društava i pridobivanje novih klijenata. Ono što je iznimno važno je da se ne prokocka ovaj novac na burzi iako demokratski legitimitet ne postoji i sve skupa je noćna mora. Gospodin Stepanek. Zahvaljujem. Što se tiče politike oporezivanja, ona bi trebala ići na ruku zapošljavanju. Ja vjerujem da je suverenitet što se tiče oporezivanja ključno rješenje. Međutim, e, tu bi e, jedinstven sustav što se tiče e, PDV-a bio jako dobro rješenje jer bismo na taj način olakšali život malim i srednjim poduzećima. Trebamo pojednostavniti administrativno oporećenje i imati jedinstvena pravila na jedinstvenom europskom tržištu. Uvjeren sam da jedinstvena prijava PDV-a i, jedan, e, i mogućnost osnivanja poduzeća za jedan euro e, može imati veliki značaj za sve one koji žele pokrenuti vlastito poduzeće. Hvala, gospođo Grapini. Hvala predsjedavajući. U mojoj državi e, obitelj je jako važna. Tradicionalno gledano djeca i roditelji su jedna obitelj. Prema studiji koja je provedena u Velikoj Britaniji vidimo da je Rumunjska država u kojoj su djeca najsretnija. E, slučaj obitelji Bodnariju, a i ne samo taj slučaj, postao je slavan u svijetu e, zbog načina na koji su regionalne vlasti uspjele oduzeti djecu roditeljima. Roditelji nisu obaviješteni, postupak nije proveden do kraja. Prava djeca su uređena u e, poglavlju e, u e, povelju ljudskim pravima. Interes djeteta trebao bi biti važniji u e, Rumunjska je potpisala konvenciju UN-a o pravima djeteta. Ja se pitam što mi činimo kako bismo obranili naše građane koje žive izvan Europske unije. Možemo li biti Ujedinjena Europa? Možemo li kao Europski parlament i Europska komisija djelovati kako bismo ponovno ujedinili ovu obitelj. Ja sam majka, mislim da nitko ne bi mogao voljeti dijete više od vlastite obitelji. Hvala, gospođa Albiol. Hvala. E, Um, ubrzo će započeti proces protiv Raula Pagdija, on uh, je zastupnik. Tu je naravno došlo do progona um, koja je u skladu sa strategijom španjolske vlade um, koja je protiv uh, novinara. Isto vrijedi za uh, sindikalne čelnike i osobe koje su aktivne u društvenom sektoru zakon morda je e, bio kulminacija svega i e, došlo je i do represije sa strane policije. E, to se dogodilo u Španjolskoj nedavno i policija je intervenirala protiv prosvjednika koji su prosvjedovali protiv politike, loše politike. Evo, to je slika koja je osvanula. Pokazat ću vam E, informiranje nije kazneno djelo. Ako fotograf želi objaviti sliku, onda mora doći do okončanja e, progona za one koji taj progon e, objavljuju. Hvala gospodin Šoltes, hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Želim odgovoriti na ono što je rekao gospodin Jakovčić. E, meni nije drago što se podižu žilet žice na granici i vidio sam to na rijeci Kupi i sam sam vidio kakva je šteta nanesena ovakvim postavljanjem e, za ljude koji tamo žive i za životinje. Slovenija nije postavila žilet žicu zato što je to htjela, nego zato što je to morala kako bi zaštitila vanjsku granicu Europske unije. E, naravno, tu postoji e, opasnost od domino efekta. E, ministar vanjskih poslova Hrvatske rekao je da je to nešto što bi se moglo dogoditi u drugim državama na Balkanu i to zbog načina na koji e, migranti dolaze do Europe. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Pisalo mi je mnogo e, glasača u pogledu predložene direktive o vatrenom oružju. Amandman bi od muzeja tražio da deaktiviraju ili unište povijesne kolekcije i, ne, i zabranio bi akviziciju novih kolekcija e, i to bi bio rezultat pariškog masakra koliko je, molim vas, e, počinjeno terorističkih napada e, korištenjem antičkog, antiknog oružja. Mislim da bi antikno oružje trebalo e, biti predmetom izuzeća a ovo je samo jedan od e, primjera legitimnog interesa koji e, moja izborna jedinica e, usmjerava prema novim zakonima Europske unije. Ako se njima to ne sviđa, predlažem da uzmu metaforičko oružje u svoje ruke i iskažu, izraze svoje mišljenje na referendumu. Hvala, gospodine Breton. Hvala. Komisija u Briselu je e, pokrenula e, e, ispitivanje više poljoprivrednih sindikata misli se da su prekršili članak 101 ugovora koji se odnosi na konkurenciju. Ova inicijativa je katastrofalna na ljudskoj i na gospodarskoj razini. U Francuskoj tisuće proizvođača mlijeka su trenutno propadaju zbog politika Europske unije. Prošlog ljeta e, je e, su mnogi e, sindikati u Francuskoj uspjeli održati ovu industriju na životu unatoč svim poteškoćama. I zato je čitav francuski narod se digao protiv europskih politika. Radi se o pravoj revoluciji. Hvala. Sljedeći e, govornik, e, gospodin Rolina. E, ovdje postoji 29 država, država u kojoj žive oni koji su e, bez radnih mjesta. Ne možemo to prihvatiti. Ne možemo prihvatiti 7 milijuna mladih koji nemaju e, posao. Ne možemo prihvatiti da 10% mladih prerano napušta škole. Mi imamo sustav, e, postoji sustav koji olakšava tranziciju iz škole ka svijetu rada. Radi se o dvojnom sustavu obrazovanja koje postoji u mnogim državama članica koje priznaju svi akteri, posebice socijalni partneri. S druge strane, Erasmus je zaista uspio. Koliko u, po pitanju obrazovanja, toliko po pitanju mobilnosti. Erasmus je pravi europski inkubator za budućnost. Iskoristimo ovaj alat kako bismo odgovorili na izazove zapošljavanja mladih, pokrenimo sustav dvojnog sustava obrazovanja u Europi na temelju naukovanja. To je sada urgentno. Hvala. Senjora Tabardel. Domnul președinte, stimați colegi. Gospođa Tabardel. Hvala lijepa. Šestero djece više od 600 djece oduzeto je roditeljima u prošloj godini E, zbog e, lošeg tretmana. E, željela bih ovdje spomenuti jedan primjer koji nešto govori o norveškom sustavu socijalne skrbi za djecu. Obitelj Bonariju ostala je bez djece koja su im bila oduzeta, a da uopće nije postojala sudska odluka i uopće se nije poštivalo načelo presumpcije nevinosti. Djeca su naprosto oteta, a to nije izdvojen slučaj. Riječ je o zlouporabi eh, od strane norveških vlasti. Tražimo da Europskog parlamenta i Europske komisije da zajedno sa europskim institucijama nešto poduzmu kako bi podržali temeljna prava europske obitelji i europskog građanstvo jer se moramo založiti za borbu protiv zlouporabe. Zahvaljujem. Gospodin Kava. legitimitet e, Europske unije da djeluje kao posrednik e, u mirovnom procesu na Bliskom istoku ponovno je e, doveden u pitanje. Dobili smo informacije o tome da dolazi do prodaje zemljišta palestinaca i podrške e, nevladinim e, udrugama koji koje provode nezakonite radnje, a dobivaju sredstva od Europske unije. E, primjerice dobili su 30 tisuća eura, a uz podršku Elmara Broka i drugih zastupnika. Zanima me idu li ta sredstva preko zaklade kako bi se izbjegao, izbjegla kontrola od strane Europskog parlamenta. Europska unija ima krv na svojim rukama. Hvala. Gospodin Hula. Hvala lijepa. Europski parlament i njegove institucije trebaju jamčiti za sigurnost svojih građana. Upravo zato ne mogu mirno e, gledati ono što radi Centar za socijalnu skrb u Norveškoj. Oni su e, uništili e, mir obitelji koja je odgajala svoju djecu u kršćanskom duhu. Obitelj Bodnariju je ostala bez petero djece. Jedno od njih tromjesečno dijete kojeg je majka još dojela. Ovo traumatično odvajanje imat će e, velik negativan učinak e, na njih. Ima jako puno djece e, i slučajeva pred Europskim sudom za ljudska prava. Međutim, Norveška odbija priznati određena prava i to je teško razumjeti. Moramo pokrenuti mehanizme kako bi revidirali politiku na ovom području. Hvala. Gospodin Fernandez, izvolite. Hvala predsjedavajući. Htio bih pozvati našu pažnju na e, velike incidente, odnosno na e, požare u Španjolskoj posebice u regiji Asturija. Više od 153 požara u noći između 19. i 20. 12. 150 aktivnih požara na teritoriju Asturija sa velikim učinkom za čitavu regiju. Ja sam osobno bio na terenu e, kako bih vidio e, do koje štete došlo. Čitava regija Asturija e, je stvarno doživjela teške posljedice. Neki požari su bili podmetnuti. Regionalna vlada pokušava obeštetiti građane, obitelji kojima je uništena kuća ili koji su izgubili teren, teren je opožaren i vlada će morati pomoći e, barem djelomično ublažiti učinak ovih e, teških požara u regiji Asturija. Hvala, a sada gospođa Tomc, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ, predsjedavajući. Htjela bih e, govoriti kao i gospođa Galpels o nasilju koje smo vidjeli u Europi nedavno nema e, nikakve isprike za nedjelovanje i e, čitala sam na socijalnim mrežama, društvenim mrežama da ljudi e, neki ljudi odobravaju nasilje nad ženama. E, neki su e, čak govorili o posebnim tečajevima koji su uvedeni kako bi se migrante educiralo o vrijednostima Europe. To je u redu, ali mislim da trebamo nešto više učiniti za sveobuhvatnu integraciju. Oni koji dolaze na naš teritorij moraju dobiti svu pomoć koju trebaju od nas, ali istovremeno mi očekujemo da će oni poštivati našu kulturu, naše običaje i naravno nećemo dopustiti da dođe do nasilja na europskom tlu. Hvala. Gospodin Buzoj, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, već ste čuli kolege i kolegice, mi predstavljamo e, javno mnjenje u Rumunjskoj koje je skandalizirano zbog slučaja e, nekih obitelji, najpoznatiji slučaj obitelji e, Bonaj. Te, ta je obitelj doživjela nešto nedopustivo, bez sudskog naloga oduzeta su im djeca i to je protiv međunarodne konvencije o pravima djeteta Nitko u Europskom sudu za e, ljudska prava nije osudio ovo događanje i ja se nadam da će sve države članice biti uključene u djelovanje protiv ovakvih događaja i tražimo od svih europskih institucija da e, riješe ovu situaciju i da e, uvjere regionalne vlasti da poboljšaju zakonodavni okvir kako bi se takve stvari izbjegle u budućnosti. Hvala. A sada gospodin Gambuš. Hvala, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, e, Španjolske vlasti su nedavno unilateralno e, odlučile ugroziti više od 500 vrsta e, ptica i ugroziti isto tako mnoge ljude, odnosno njihovu E, njihove živote. E, provedba e, okvirnog plana za vode je ovdje u pitanju. Radi se o e, ponašanju koje od strane španjolskih vlasti koje se već e, ponavljalo i španjolske vlasti se ne ponašaju u skladu sa e, spomenutom direktivom. Mislimo da komisija treba hitno reagirati zato što se ovdje radi o ugrožavanju života ne samo jednog ekosustava nego i života stotina tisuća građana. Hvala. gospođa Zaborska. Hvala. Hvala gospodine e, predsjedniče, e, poštovani povjereniče. Htjela bih e, iskazati svoju solidarnost sa ženama koje su u Kelnu u Njemačkoj iskusile nasilje. Ne smijemo to dozvoliti u Europi, moramo zaštititi dostojanstvo svake žene. Stoga nije važno jesu li napadači bili imigranti ili europski građani. Ono što je važno jest da to ponašanje ne možemo opravdati. Ne smijemo imati dvojne standarde u osuđivanju ovakvih događanja. Događaj u Kelnu pokazali su da smo suočeni s ozbiljnim izazovima. Uzmimo ih ozbiljno i nemojmo na prečac e, donositi e, sudove na temelju predrasuda. Hvala. Hvala. Zaključujem zasjedanje. E, zasjedanje nastavljamo sutra od 9 do 14.30 pa od 15 do 23 sata. Dnevni red objavljen je na internetskim stranicama. Zato bi sada bez odgode zaključio ovo zasjedanje i zahvalio